zadnje izvješće Dlabajova o zajedničkom poduzeću Shift Rail, glasamo različnici, za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasamo po imenčnom rezoluciji, otvaram poimenično glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se, zatvaramo glasanje. Hvala vam na cvijeću.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 Na početku, rado bih vam rekao sljedeće. Nema glasovanja za mišljenje NB koje je e, najavljeno i jučer, uključujući i članak 231 e, stavak 4, dakle to potvrđujemo. Da, sada svima kažem, ukoliko niste zainteresirani za ovu raspravu, molim vas izađite iz prostorije i hvala vam. Molim tišinu i e, molim da se pridržavate e, toga. Ukoliko niste zainteresirani za raspravu, gospodine Vibelo, oprostite, do vas tražim isto. U redu, sljedeća točka dnevnog reda. Gospođa, Dali, standardne vrijednosti emisije za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila? se će prva dobiti riječ. Gospođa Mirjam Dali, izvolite, imate četiri minute na raspolaganju. Hvala gospodine predsjedajući, gospodine povjereniče, kolega. Kao prvo, Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sijeni s kojima sam radila na ovom zakonu. Hvala na ambicijama, hvala na raznim perspektivama koje ste ponudili. Hvala na idejama koje su mi omogućile dakle, da bolje formuliram neke stvari. Posljednjih par mjeseci bilo je teško, pregovori su bili teški, Međutim, bili smo uporni i danas smo tu jer svačamo e, tranzicija na neutralnu ekonomiju može nam e, popraviti situaciju što se tiče dakle, e, klimatskih promjena, okoliša može početi zdravlje, isto tako može početi industrijsku konkurentnost Europske unije znamo o čemu se radi. Dakle, u ovom zakonodavstvu smanjenje vrijednosti emisija CO2 za laka vozila i za nove osobne automobile. Međutim, to je dio šire konteksta gdje prelazimo s tradicionalnih ekonomskih modela na održivosti. i tako može profitirati i nova tehnologija. Inovacije je u središtu svega ovoga a ulaganja će pristizati e, u e, istraživanja i u razvojne aktivnosti. Postigli smo dogovore, dakle, za period između 2025-2030 na razini trijaloga. To je prvi korak, međutim, to je tek početak prelaza na ekonomiju budućnosti. Nakon niza sastanaka na razini vijeća Europske komisije uspjeli smo dogovoriti da će novi osobni automobili trebati dakle emitirati 37,5% manje CO2, a novi e, kamiončići 31%, dakle od, manje od 2030. nadalje. A između 2025. i 2029. oba tipa vozila će morati emitirati 30% manje CO2. Čitav niz novih tehnologija također patpaju dakle, u taj e, kontekst. I drago mi je da smo uspjeli doći do tih postignuća. Nije to u svakom trenutku bilo e, lako. Bilo je tu lobiranja, bilo je i protivljenja od nekih zemalja članica, ali što je lako, tako nije ni ovo. Na kraju uspjeli smo zatvoriti određeni broj lakuna koje bi doista znatno oslabile e, ove zakone tijekom dakle ove tranzicije proizvođači neće e, smjeti dakle podizati e, e, VTTLP vrijednost. Postoji i obveza dakle komisije koja mora dakle prosjeđivati određene podatke u odnosu na emisije kako bismo znali da vrijednosti iz laboratorija odgovore o vrijednostima na cestama. Važna je nova infrastruktura. I tu parlament mora također igrati svoju ulogu. Treba nam više investicija kako bismo promijenili i ojačali infrastrukturu diljem Europe i do veće mjere mobilizirali i, i privatne i javne izvore financiranja. Znamo što ne sindikate i imamo to na umu. Zato ovi zakoni dakle omogućavaju da se alokacijske premije e, preusmjeravaju u fondove, što znači da će radnici imati bolje uvjete. Želimo e, ekonomiju koja će biti klimatski neutralna, da pritom ne bude negativnih e, socijalnih implikacija. Isto tako moramo dati podršku radnicima u automobilskoj industriji diljem Europe. To je bio prioritet za mene i za SD, moj, moj politički klub. Novi zakon znači da će e, korisnici i, i e, potrošači moći uštediti kupujući vozila koja imaju nultu stopu emisije u budućnosti moramo na političkoj razini odraziti dakle ovaj trend prema čišćem prometu, a mi kao ljudi koji formuliraju politike i zadržani su za to moramo dati poticaj u tom smislu. Ovo nam je prilika da damo, da udahnemo novi život automobilskoj industriji, da stvorimo nova radna mjesta i pojačamo ekonomski rast u industriji 4.0. I još jednom hvala povjereniku Arijesu Kanjeteu na sudjelovanju i na pomoći koje nam je dao u radu na ovom zakonodavstvu. Hvala izvjestiteljima u Sjeni, hvala svima koji su doprinjeli. Hvala. A sad bih rado riječ predao gospodinu Arijasu Kanjete u Europskoj komisiji. Dame i gospodom, Drago mi je da smo priveli kraju dakle, ovo relevantno zakonodavstvo. Standardne vrijednosti emisije za novosredne automobile i nova laka gospodarska vozila nakon 2020. Ovo je veoma važno postignuće ovaj naš sporazum. isto tako i zakon o teškim vozilima. Možemo reći da je ovo kraj rada na jednom sveobuhvatnom zakonodavnom okviru za klimu i čistu energiju do 2030. godine. Sve to zahvaljujući e, velikom radu pregovarača i svih institucija. Naročito želim zahvaliti gospođi Dali i izvjestiteljici koja je preuzela vodeću ulogu u svemu tome. Bilo je potrebno mnogo posla, mnogo predanosti s njene strane, s njene, s njene strane kako bi se ovi pregovori uspješno priveli kraju. Također, želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na ključnoj ulozi koji su odigrali u pregovorima. Sporazum je ambiciozan, ima e, dobru e, ravnotežu. Znamo koje su ramifikacije po nova vozila, i smanjit ćemo dakle prosječne emisije CO2. Do 2030. to mora biti u prosjeku 7,5 posto za stare vozila. Dakle, u odnosu na 2021. 30% za nova vozila. I isto tako imamo dakle nove vrijednosti i za srednji rok 2025. A moramo s time krenuti već sada. Treba nam sustav koji će biti te tehnološki neutralan u smislu konkretnih poticaja za proizvođače da poduzmu potrebne korake tijekom sljedećih deset godina. Treba nam jaki sustav u upravljanja koji će sve to sprovesti u e, praksu, a ne samo na razini laboratorija. 2020. bit će i opširno izvješće gdje ćemo e, evaluirati učinkovitost. Novo pravosuđe daje jasne smjernice za e, veću mobilnost, ali isto tako i čišću energiju u sektoru. Koje su glavne e, prednosti? Što se tiče teških vozila, bit će smanjenje 24% dakle, emisija u cestovnom prometu do 2030. u odnosu na vrijednosti 2005 a to će zemljama članicama pomoći da ispune obvezujuće ciljeve e, u skladu sa zapunom zakonodavstvom, a Europske unije da postane ciljeve iz Pariškog sporazuma. Građani će imati čisti zrak, zahvaljujući ovim novim zakonima, a potrošači će profitirati i ekonomski. U prosjeku 1100 eura po novom automobilu tijekom njegovog roka trajanja, a isto tako ovi zakoni pomoći će i da moderniziramo ekonomiju Europske unije, naročito automobilski sektor. Na bolji način ćemo kanalizirati tehnologije za proizvodnju nove i e, čišće tehnologije. Što se tiče ovog sustava, to će također donijeti mnoge prednosti. 35 milijuna e, vozila koje će imati nultu ili nisku stopu e- emisije će se naći dakle, na cestama, što je veliko povećanje odnosno na aktualnu situaciju. Biće i dobar utjecaj na realnu ekonomiju, oko 60 tisuća e, novih radnih mjesta diljem Europske unije. U tom kontekstu Imamo dakle i za proizvodnju akumulatora, dakle ovaj novi savez koji također djeluje na europskoj razini i stvara tržište koje je važno za stvaranje novih radnih mjesta. E, prijelaz na nove vrijednosti dakle bit će postepen što omogućava ovo novo zakonodavstvo oko 87% novih vozila u 2030. I dakle imat će ovu potpunu tehnologiju koja će omogućiti postizanje vrijednosti. Što će nam dati dovoljno vremena isto tako da povećamo razinu e, vještina među radnicima u proizvodnji. Također dajemo jasan signal investitorima Treba nam promjena infrastrukture, po povećanje infrastrukture, infrastrukture i čitav niz novih vrijednosti koje valja postići do 2030. Što je, će doista biti veliko povećanje, međutim bit će potrebne investicije na lokalnoj, e, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Časni dome, ja vas pozivam na to da podržite sutra tijekom glasovanja o ovaj ambiciozni sporazum. Također, žele bih vas informirati da je komisija dala E, posebnu izjavu o konkretnim odredbama e, ove uredbe u skladu dakle to s sa svime što je e, dogovoreno. Znamo što to znači za nas i za Europu. Hvala svima na potpori. Hvala gospodine predsjedajući. Hvala gospodine povjereniče. A sada bih rado riječ proslijedio gospodinu Lenu iz odbora Tran. Gospođi Lenu. Povjereniče, dragi kolege, ovo je sad jedan mali bunt. Predsjednik lobija automobilske industrije, gospodin Tavares, uvrijedio nas je nas, europske zakonodavstve i nazvao nas amaterima. Zašto želimo smanjiti emisije CO2 e, za vozila u Europi? Amateri, kaže, jer čuje se mlade koji prosvjeduju za klimu i koji očekuju od nas da djelujemo, odgovorno djelujemo i zaštitimo buduće naraštaje Transport predstavlja 30% emisija CO2 u Europi, a velika većina toga potječe iz cestovnog prijevoza. A ovdje smo odredili e, redukciju od 37,5% za laka vozila, ne za sutra, već za 2030. Oni koji odgađaju borbu protiv klimatskih promjena, samo su klimatoseptici. Skeptici. Dakle, gospodine Tavares, ako želite biti na pravoj strani povijesti, uložite što god se može kako biste proizvodili sada aute sa niskim emisijama jer je to dobro i za zapošljavanje i za aute i za klimu. Hvala. Hvala. Gospodin Gizek, Pepe, izvolite. Dvije minute. za automobilsku industriju i zaposlene u njoj doista stvar postoji veoma ozbiljna. Znamo o čemu ćemo glasovati i sutra konkretno. Znamo koja su smanjenja, dakle, predviđena za nadolazeće godine. Mnogi smatraju da je to još uvijek premalo, a drugi smatraju da je to daleko pretjerano. Zaštita okoliša i klime je veoma važna, međutim, neće biti baš lako postići ove vrijednosti o kojima se ovdje dakle, govori i e, s amandmanima smo dakle još pošli i on kraj e, prvog prijedloga komisije. Međutim, e, Žongliralo se mnogo, dakle, s konkretnim vrijednostima. ES i IDS su tražili, dakle, 50%, zeleni 75%. Zapravo je to došlo do absurda u jednom trenutku. Na taj način bismo ugasili 10.000 radnih mjesta u najmanju ruku isto tako, orijentacija na elektromobilitet jest tu veoma važan faktor i znamo koje su moguće posljedice. Kompromis je pred nama. Dakle, imamo dakle, realni cilj za period do 2025. godine. Nakon toga ćemo dakle, provjeriti što smo postigli, to je važno. A što se tiče ovog cilja 31%, to je također u redu. Mi smo u mom klubu se uvijek e, zalagali zato da se najpreciznije moguće izračuna, dakle što to konkretno znači za nove tehnologije. I doista je šteta da iz ideoloških razloga nismo dakle ostvarili većinu za jedno tehnološki neutralno rješenje. Znate da se i dalje treba boriti za to i da je taj cilj vrijedan toga. Međutim, kao zakonodavci moramo progurati taj kompromis i moramo dati i proizvođačima potrebnu sigurnost u razvoju. Dakle, e, vozila koji će se naći na tržištu do 2025. godine, jer taj, taj, to je razdoblje već e, počelo. A sada gospodin Demes Maker iz ECR. Gospodin Velken, e, u ime SIDA. Hvala vam. Vidimo dakle da je rasprava o ovome veoma intenzivna, a bilo je to tako i prije. Nadam se da smo ovime na putu da stvorimo čišću mobilnost u sektoru prometa automobilske industrije općenito da će potrošači morati plaćati manje za više bilo bi dobro dakle, da to doista i bude tako i da mi kao europejci sudjelujemo u oblikovanju između ostalog ovog zakonskog okvira koji je pred nama. Međutim, kao socijaldemokrati smatramo da imamo odgovornost naspram e, ljudi koji su zaposleni u sektoru. Važno je ono što je rekao kolega Gizike. Smatram da treba oblikovati sve na taj način da bude otvoreno prema novim i neutralnim tehnologijama imamo e, e, sintetska pogonska goriva. Dobro je da smo isključili to pitanje iz cijelog ovog razgovora jer znamo što je na raspolaganju, što je moguće, a što nije. E, kako bismo mogli optimalno koristiti to, ne postoje uvjeti za to. Primjerice, dakle, u zračnom prometu ili dakle konkretno u kamionskom prometu. U budućnosti mi kao europejci u ovom visokom domu moramo se brinuti za to da tranzicija bude pravična i fer. To mora biti u središtu naših inicijativa, a to znači daljnja ulaganja u obrazovanje kolega i kolegica koji rade u sektoru. Moramo biti angažirani na tome. A, moramo isto tako razmišljati o radnim uvjetima koji imaju, koliko sati moraju raditi i tako dalje i tako dalje. E, to je cilj za čitavo društvo, obe za čitavo društvo i moramo u tom kontekstu sagledati i sve što će doći u budućnosti, a u tom kontekstu gledati ono što od nas traže mladi europejci tijekom svojih demonstracija. Hvala. Imam e, e, plavi karton, gospodine Rubik, prihvaćate li to na njemačkom? Gospodin Rubik, e, prihvaćate li taj karton? Mm, ne, kolege iz CDU-a moraju se naučiti ponašati, dakle, u ovom visokom domu, a ne da ovako kao neka rulja zapravo prekidaju ljude dok govore, bez obzira na plavi karton. Da, Znam da smo danas svjedočili e, mnogim e, nesporazumima, dakle među kolegama iz Savezne Republike Njemačke je bilo mnogo neslaganja, međutim nema potrebe da se svađamo. A sada gospodin Demis Maker iz ECR-a. pa od nedjelje je nekoliko desetaka mladih ljudi e, ulogoreno ispred parlamenta, Europskog parlamenta u Briselu jer žele e, da se donesu zakoni protiv klimatskih promjena. Moramo ići dalje od simboličnih aktivnosti do pravih zakona, moramo postići te ciljeve koje smo si postavili. Već imamo naš flamanski e, plan za upravo tu svrhu i ovdje u ovom domu smo već osmislili ambiciozni paket e, za e, energetiku do 2030. I sada imamo novi cilj, dakle smanjenje ispuštanja ugljičnog dioksida e, do 2030. Mi smo za to. 25% svog ispuštenog CO2 u Belgiji otpada na promet. Imamo inovativne tehnologije za smanjenje ispuštanja CO2 i trebamo to učiniti kako bismo postigli naše klimatske ciljeve. Također podržavamo taj poziv da se na neutralni način e, učini ekološkim prihvatljivim flota vozila, jer to će poboljšati inovacije, poboljšati kvalitetu zrakova, zraka u našim gradovima, jer naši građani imaju pravo na to. Ako Europa se želi natjecati s Kinom, ako želimo potaknuti naše proizvođače da budu inovativni i da stvore vozila E, sa niskom emisijom ili bez emisije i trebamo u to ulagati, a ne u softver koji će davati lažne rezultate. Hvala. A sada gospodin Torvalds ispred Aldea. Hvala e, gospodine predsjedavajući i e, gospodine povjereniče. Prvo ću nekoliko lijepih riječi uputiti kolegici Dalije. Kao što znate, vjerojatno mi smo zaista vodili teške e, pregovore s vijećem i da Mirjam nije ovako čvrsta ko što je, onda bi rezultat vjerojatno bio sasvim drugačiji. Tako da hvala vam još jednom. Evo nekoliko činjenica o kontekstu. E, neke stvari smo izračunavali u Finskoj. Električno vozilo po kilometru ispušta 48 grama. Zašto? Zato što je drugčiji udio energenata u proizvodnji električne energije. U Njemačkoj električno vozilo bi proizvodilo emisije otprilike od 131 gram po kilometru. I to je razlog zašto smo se morali boriti jer usred noći smo čekali poziv iz Berlina Dakle, glavni problem je e, kakvu miješavanje energenata koristimo za proizvodnju električne energije i ako zaista se ne potrudite da to poboljšate, cijela stvar će biti bezuspješna. To je činjenica jer mogu vam reći. Moj e, stari dizel e, sa, koji je 7 godina, koji koristi bio gorivo, proizvodi manje CO2 po kilometru od električnog automobila u Njemačkoj. Dakle, moji dragi njemački prijatelji, mislim da morate e, uložiti napore i e, iskoristiti svoja tehnološka znanja kako biste promijenili način proizvodnje električne energije, jer ako to ne učinite, onda ćete biti ne samo gubitnik, nego europski gubitnik. Hvala. A sada gospodin Eichhout e, ispred zelenih. E, ne, imamo plavi karton. E, prihvaćate li plavi karton? Izvolite. Ja sam htio upitati kolegu Torvalca. Ne znam odakle mu, odakle o CO2 cijene u ETS-u preko 20 eura to je u velikom sniženju već neko vrijeme i e, ne znam, znali da u sljedeće dvije, tri godine, dakle u Njemačkoj su spremne nove mjere s kojima ćemo izaći. E, to je težak put i nadamo se e, potpori za razliku od toga što je kolega upravo izrazio. Hvala. Dakle, to je ne jedno nego dva pitanja. Da s velikim zadovoljstvom ćemo odgovoriti na ovo. Hvala vam. Znamo, svi smo pročitali, dakle, izvješće komisije. I ukoliko sam shvatio da dakle o razdoblju do 2030. kako bismo imali rezultate do tada, zapravo moramo podići ritam, moramo raditi brže. Ali u svakom slučaju hvala vam na ovom pitanju i e, zajedno ćemo uložiti veliku energiju, naravno u suradnji kako bismo promijenili sve to. Hvala. Hvala vam, gospodin e, Eichhout, četiri minute. Hvala. E, kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljici Mirjam Dali na odlično obavljenom poslu unutar parlamenta je zaista bio veliki sukob i čujete da neki glasovi još uvijek nisu zadovoljni, no i na vijeću je bila velika borba jer smo imali progresivne zemlje s jedne strane i zemlje koje nisu htjeli uopće uvoditi neku politiku i nažalost i Njemačka je bila podijeljena. Ministarstvo za zaštitu okoliša je htjela biti ambicioznija, ali sektor industrijski to nije htio. Dakle, velika bitka je tu bila. Samo hoću komisiji reći da, vi iznosite prijedlog, ali nije tako često da i vijeće i parlament budu ambiciozni od vašeg prijedloga. Tako da se nadam da će ovo biti lekcija za komisiju. Ako iznosite prijedloge u stara vremena, komisija je htjela biti u sredini negdje, a sada što se tiče ovih prijedloga vezanih za klimatske promjene, obje strane poboljšavaju vaš prijedlog, tako da možete u budućnosti možda i sami poboljšati na svoje prijedloge. Što se tiče ovih ciljeva koji su sada pred nama, to je zaista očenički potrebno ako želimo uvesti inovacije u naš automobilski sektor i mislim da već možete vidjeti učinak e, ovih e, odredbi zato što već njemačka autoindustrija govori da želi u potpunosti elektrificirati ponudu svojih vozila. Znači promet i automobilski sektor u Njemačkoj želi sada promijeniti stvari. Vidite da regulativa je važna i da moramo biti ambiciozni i to smo napravili i eto imamo ciljeve. Hvala sada gospođa Konečna, minutu i pol. Ispred Goja. Hvala. Gospodine povjereniče, dame i gospodo. Kad bih samo htjela pogledati rezultate, e, mogla bih reći da sam zadovoljna njima, jer kao što su kolege rekli, e, proces pregovora je bio jako težak i drago mi je da smo uspjeli postići napredak. Zahvaljujemo na tome gospođi Dali no ipak eh, moramo zahtijevati novu tehnologiju. A sada smo došli do kraja, a zapravo smo tek tu trebali početi. Trebamo ići dalje, trebamo podržati čista nova vozila i ovo je zapravo trebalo pokrenuti tržište eh, za ta vozila. Nismo dovoljno ambiciozni i javni sektor se eh, tu prekasno i premalo uključio. I moje pitanje je kome će ispostaviti proizvođači račune košta će milijarde eura da se to e, prebaci da počnu proizvoditi električna vozila i tko će, tko će kupovati ta vozila i svi su tu oprali ruke i prebacili teret e, samo na proizvođače infrastruktura je tu ahilova peta za zelena vozila moramo pokrenuti tržište za ta vozila no nitko ne želi to učiniti jer infrastruktura ne postoji, nitko ne želi izgraditi tu infrastrukturu. Dakle, bez toga nećemo uopće imati tržište električnih vozila. Nemojte se ljutiti na mene, kolege. Ovo je e, prvi korak, ali tek smo otvorili Pandorinu kutiju, jer ima toliko toga što moramo učiniti. Ovo je trebao biti paket, ali nismo ništa drugo učinili. Ako želimo e, očuvati naš okoliš, nismo učinili dovoljno. Eh, hvala. Sad ispred EFTD-a gospođa Evi. Hvala, gospodine predsjedniče. 2017. su eh, emisije, eh, konkretno u Europi, povećane isto tako i prosječne emisije CO2 novih automobila. I on kraj toga, dakle, pada prodaja dizela automobila, što se hibridnih i električnih automobila tiče, to je u velikom porastu. 2019. je manje dakle od 20, eh, bez obzira na 20 električnih automobila modela koji su eh, dostupni u Europi a to nam kaže još više o važnosti ove uredbe koje ćemo usvojiti. Što se tiče automobilskog sektora, danas su upravo te stvari sve važnije i važnije. Dakle, dođe do transformacije tipa vozila koja se koriste prema nultoj stopi komisije i niskim komisijama. Isto tako, e, veoma sam ponosna na to da je i pet e, e, zvjezdica, pokret pet zvijezdica, dakle, pomogao i doprinio upravo tim, doprinio tim trendovima, kako emisija CO2 ne bi ostale na razini koje su na štetu okolišu i našim građanima. Ono što je važno jest dakle investirati u obnovljive energije i u ugljične energije gdje je vrijednost pet puta veća u odnosu na naftu. Isto tako nadamo se 200.000 novih ostati novih 200.000 novih radnih mjesta od sada do 2030. godine i e, važno je naglasiti da ta tranzicija mora biti pravedna, fer i da nitko ne zaostane. Ja također zahvaljujem izvjestiteljici. Pa Hvala. A sada gospodin Lačini ispred minuta i pol. Ne, samo jedna minuta. Hvala. Dakle, cilj za smanjenje emisije u ovom prijedlogu, ciljevi su dakle potpuno nerealni i nisu uzeli u obzir do dovoljne mjere ekonomske i socijalne realnosti i razne čimbenike u automobilskoj e, e, e, industriji Znamo da u toj industriji radi preko 13 milijuna ljudi i diljem Europe. Dakle, tekst nije neutralan u tehnološkom smislu. Konkretno je električna rješenja ne doprinose konkurentskim konkurentnosti sektora i Europu zapravo stavlja u ne, um, neravnopravan položaj. Znamo da većina konkretno dijelova dolazi iz Kine. Što se tiče proizvodnje električnih akumulatora, uglavnom se proizvode u Austriji, a da druge aspekte uopće ni ne spominjemo eventualno uvrštanje klauzule za otvaranje revizije ovih ciljeva do 2023 neće biti dovoljna kako je popravila dakle ravnotežu u ovoj uredbi. Dugoročno i srednjeročno možemo reći da su o, ovakvi zakonodavni akti neracionalni i neodgovorni. Hvala. Minuti. za zabranje Evo sada gospodin Lize. koleginim i kolegen, und Hvala. Hvala, dragi kolege i kolegice. E, zaštita klime i zaštita radnih mjesta su dva paralelna cilja. Upravo zato u ovom zakonodavstvu moramo vidjeti dakle, e, kako bi to moglo imati učinak po radna mjesta. E, zato sam zadovoljan i zahvalan komisiji što je izradilo dakle ovu, ovu procjenu učinka i stavilo pred nas konkretne činjenice. Jasan je rezultat, imamo dakle 50%, prvotni prijedlog e, Mirjam Dali prije toga 60%, e, to bi dovelo dakle do, do gubitka radnih mjesta. Među sad sada nakon analize komisije vidim da su to rezultati vrijednosti koji su neporeci, niko to ne može osporiti. Analiza pokazuje isto tako da je krivo ukoliko svaki postotak iznad 30% e, se opisuje kao katastrofa komisija pokazuje. Dakle, ukoliko smo oko 40%, a dakle, ukoliko smo u obzir dakle, maržu vjerojatnosti, to može biti tu negdje, da bi to se moglo pozitivno odraziti na broj radnih mjesta u Europi koji će ostati u, otvoren u industriji. Smatram da trebamo iskoristiti dakle, upravo to. Moramo imati na umu i mlade i što oni očekuju od nas, a to je da do veće mjere se pobrinemo za klimu i za okoliš. Mislim da se radi o razumnom kompromisu i nadam se da će ga ogromna većina sutra podržati. Hvala svima koji su surađivali u tome, izvjestiteljica EVP, isto tako Jens Gizek, naročito e, gospodin povjerenik Arias Kanjete i svi drugi. Moram reći, zadovoljni smo ovim rezultatom, to je dobar rezultat, hvala. Hvala, gospodin Cofoli. Hvala, predsjedniče. Europa je kretanje. Ona se kreće i e, kreće se ka novom modelu e, ekonomije zasnovane na nultim stopama emisije, rastu, okolišu, proizvodnja i industrija koja će koristiti manje energije. Europa 2050. bi trebala imati 40% više veće kretanje e, i ljudi i roba, a na promet otpada 25% eh, emisija, uglavnom iz cestovnog prometa, no tu je također i velik udio u BDP-u. I, I sada mi trebamo trošiti novce na lijekove eh, zato što se ljudi razboljevaju zbog bolesti i toga što zbog tih e, klimatskih promjena i moramo imati obvezujuće e, ciljeve i ne smijemo se koristiti laboratorijskim testovima koji ne odražavaju stvarne emisije. Moramo e, koristiti testove u realnim uvjetima. Trebamo dati, trebamo stimulirati privatna ulaganja, javna ulaganja u sektor koji i dalje ovisi preko 95% o e, nafti, a to je automobilski sektor. Moramo omogućiti e, mijenjanje e, kvalifikacija radnika i moramo se prilagoditi novom životnom stilu koji će više poštivati ljude i okoliš. Hvala. Sada gospodin Lungren jedna minuta. Molimo da se držite vremena koje vam je određeno. Hvala što ste mi dali riječ ekološka pitanja je nešto su čime se trebamo baviti. Moramo imati ciljeve, ali oni moraju biti realni. Jer to je dakle, preduvjet kako bi proizvođači mogli osmisliti odgovarajuću tehnologiju. Nema razloga da naprosto povisujemo standarde i onda se ti ciljevi ne ispunjavaju jer onda naprosto to cijela stvar će propasti i moramo se pobrinuti da ciljevi budu tehnički ostvarivi. Mm, znamo da električna vozila dobro funkcioniraju i ja živim u ruralnom području, imam i ja takav automobil, a nisam siguran da li je to alternativa za budućnost. Mi naprosto nemamo u urbanim e, cjelinama dovoljno punjača i to će biti veliki problem. Tako električna vozila neće biti alternativno rješenje za sve u velikim gradovima. Ja sam jako zadovoljna svojim električnim vozilom, mogu ga puniti jako lako, ali mislim da to nije alternativa za sve. Trebamo i druge oblike e, ekoloških vozila. E, imate plavi karton od gospodina Rubiga. E, hvala. Moje pitanje je odnosi se na mobilnost. Dakle, baterija teži oko 700 e, kg, a dizel motor 60 kg. Problem sa dizelom je dakle, da sa jednim rezervarom možete proći preći 700 km, a sa jednim e, punjenjem električno vozilo može e, proći samo 350 km. To je velik problem. Ispričavam se, nismo dobili prijevod. Evo, još jednom odgovaram. Da. Električno vozilo nije nešto što koristim u svoje sve svrhe. Meni to funkcionira. Ja otprilike prolazim 70 km dnevno i e, ja to mogu učiniti jako lako u mom električnom vozilu. Neki puta e, sa potpuno napunjenim automobilom mogu prijeći samo 100 km i zato imamo alternativno vozilo. E, trebamo alternativne obnovljive izvore energije, alternativna goriva jer električna vozila ne mogu riješiti sve probleme. Hvala. Sada gospodin Herbrandi, jedna minuta. Hvala. Mislim da bi bilo razumno da se složimo svi da nakon nekoliko godina, dvije, tri godine kad se ponovno vratimo ovdje i sastanemo, mislim da ćemo zaista e, gledati e, sa sklonošću na ovu svađu jer e, situacija se tako brzo mijenja da smo mi kao zakonodavci prespori, presporo reagiramo. Mi vozimo taj naš mali dizel e, preko litice i vozila budućnosti nas pretiču na e, autocesti. BMW je najavio da će proizvoditi nove automobile električne koji će imati domet od 600 e, km i Volkswagen je rekao da će uložiti ogromne novce e, u električna vozila. Vidite da nas tržište pretiče. I znamo da će ova naša uredba biti za dvije godine zastarjela i draže, drago mi je da, hvala Bogu, da tržište se kreće brže od zakonodavaca. Hvala. Najljepša hvala, ne vidim gospodina Delunde, Ako je bio sljedeći govornik. Sada predajem riječ onda gospođi Bojlan, izvolite imate jedan minut. Hvala predsjedatelju, Civilno društvo čestitalo je zbog usvajanja ambicioznog izvješća u listopadu prošle godine zbog zauzmanja jasnog stava i upućivanja jasnog signala i poruke automobilskoj industriji koja se mora, mora imati na umu klimatske promjene. No ono što je razočaravajuće u ovom zaključnom sporazumu između vijeća i parlamenta je da su vijeće i ministri Europske unije spremni razvodniti ovu zakonodavstvo koje za cilj ima smanjiti i e, emisije CO2 e, najvećeg zagađivača. E, dakle, ove smanjenje emisija ima jasne ciljeve. Tako da moramo tražiti više od tog sektora, moramo prestati sklapati političke kompromise gdje znanost određuje jasne obveze. Dakle, jasne su obveze Pariškog sporazuma i to nije samo obveza parlamenta, već i vijeće ne mogu ignorirati svoju odgovornost u tome svemu. Najljepša hvala. Sada gospodin Mojten, izvolite imate minut. Gospodine predsjedniče, nas govorimo o schizofreniji koja se e, razvila dakle u ovom časnom domu po pitanju ovih novih zahtjeva i kriterija. Mislim da Europska unija mora planski tražiti strategiju koja će najbolje našu industriju, e, automobilsku industriju, dakle pripremiti za budućnost govorimo o električnim automobilima, o nultoj stopi emisije. Međutim, to je nešto što je u fizičkom smislu potpuno nemoguće, a ni znanstveno nema smisla. Gospođo Dali, ukoliko želite govoriti dakle, o vozilima s nultoj stopom emisije, to samo pokazuje da doslovce nemate pojma. Konkretno, to vodi dakle o slabljenju Njemačke, dakle i njene automobilske industrije. s druge strane želimo uštede, želimo isto tako da Njemačka financira razne druge stvari na razini Europske unije, a s druge strane i da toleriramo ekonomsku slabost nekih drugih e, država. I to ne tvrdim samo ja nego e, smatram da tvrde i drugi. Ja moram reći da i sama njemačka vlada pati od te iste schizofrenije. Hvala, gospođa Grostet nije među nama. Dakle, gospođa Gutland, izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedajući. Švedska je jedna od njih zemalja koje gdje čije gospodarstvo je jako ovisno a, o automobilskoj industriji. Želimo vidjeti valjanu dinamiku i održivu automobilsku industriju u budućnosti. I iz tog razloga mi socijaldemokrati u Švedskoj i u ovom domu i u Švedskoj u našoj vladi nastojimo ispuniti klimatske ciljeve i biti ambiciozni po tom pitanju jer želimo smanjenje emisija i više čak od onih emisija koje su zabilježene u ovom tekstu. No, to što postoje ove smanjenje, ove redukcije, tome tako zahvaljujući SID-u i izvjestiteljici Mirjam Dali i njenom velikom trudu. Sada ćemo imati nova pravila koja će biti od dobrobiti za okoliš i javno zdravlje. Mi, socijalisti demokrati, glasat ćemo sutra za ovo, glasat ćemo za poštrenje mjera za emisije i iz razloga javnog, očuvanja javnog zdravstva i za dobrobit automobilske industrije koja treba biti čvrsta u budućnosti. Radimo za sebe i za budućnost Europe. Hvala. Najviše hvala i vama. A sada molim gospodin Kölnel, imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče. Ovaj prijedlog se ne udaljuje dakle samo od realno mogućih ciljeva. Još jednom se postavlja pitanje koju ideologiju želimo slijediti tu. Ova ideologija koja je u ovom prijedlogu pokazuje da se zapravo ide protiv prometa, jer se tu zapravo miješaju argumenti koji su bez ikakvog temelja i gospodine um, povjereniče, ukoliko govorite dakle o vozilima nulte stope emisije, to vam je utopija jer takva vozila ne postoje i neće ni u doglednoj budućnosti. Što se tiče električnih vozila, stalno se govori o tome, kao da će nas to spasiti. Ali to je brbljanje bez cilja, kraja i konca. Pitanje je isto tako konkurentnosti, gdje će se dakle sve proizvoditi u a, e, e, tvornicama koje idu na kakav pogon. A imate isto tako i znanstvene studije koje jasno pokazuju električno vozilo u odnosu na motorno sagorijevanje. Dakle, konkretno na cesti proizvodi se isto opterećenje po okoliš. To su činjenice koje ne možemo ignorirati. Inače ćemo se konstantno dakle baviti istim pitanjima. A što to s realnim izvorima onečišćenja. Primjerice, e, pomorski promet, brodovi, brodovi primjerice, nekoliko tih velikih brodova, dakle, e, proizvodi isto onečišćenje kao cjelokupni, dakle, njemački kamionski promet na cestama. Imali ste minutu, hvala. Prosjeđujem... E, Zastupnica Juso, izvolite, imate minuti pol. Najpša hvala predsjetitelju Uredba daje jedan pravni okvir, pravni okvir za sve države članice kako bi ostvarile ciljeve sporazuma iz Pariza narednim godinama. I s tim ciljevima Europska unija daje jasne naputke i usmjerenja automobilskom sektoru kako bi mogao programirati svoje ulaganja. E, to vrijedi i za sektor tehnologije, jer turizam je na primjer jako važan za brojne zemlje država članica i to vrijedi i za moju zemlju i države članice će morati proživjeti veliku transformaciju dakle postanje ovog pravnog okvira za održiv razvoj jako je važno no ova tranzicija isto tako mora zajamčiti da se poštuju ciljevi očuvanja okoliša istovremeno dok održavamo ili povećavamo razinu gospodarskog razvoja i zapošljavanja. Iz tog razloga moramo biti jako bazrivi kada govorimo o najosjetljivijim regijama. Moramo također imati na umu i to da tranzicija utječe ne samo na automobilsku industriju, već i za, na cjelokupnu industriju e, dijelova. Iz tog razloga Europska komisija mora imati pravu industrijsku politiku i u koju će uključiti različite opće uprave sa konkretnim mjerama koje se odnose na industrijske sektore koji su od najvećeg značaja za Europsku uniju. To pitanje je od velikog značaja za sve naredne godine. No za kraj, povredniče, želim vam čestitati na cjelokupnom vašem radu u ovom sazivu i to ne samo u ovom sektoru, no, sama činjenica što imamo plan puta za Europsku uniju prije europskih izbora, želimo na tome čestitati i na strategiji za smanjenje emisija za razdoblje do 2050. Hvala vam na svemu tome. Najljepša hvala, gospođo. Sada gospodin Rubik ima riječ na i pol. Hvala, gospodine e, predsjedniče. 34 milijarde investicije, dakle o tome se ovdje govori a automobili i individualan prijevoz općenito postaće mnogo e, skuplji, to je i socijalno pitanje. Kako ćemo riješiti pitanje gužve u gradovima, prometne zagušenosti? I druga stvar u čemu e, vidim dakle e, problem jeste mjerljivost pojedinih stvari o kojima ovdje govorimo. Pitanje dakle proizvodnje, pitanje reciklaže tu također igraju veliku ulogu. Vidimo dizel na 1500 e, tisuća dakle, kilometara imaju 290 dakle, da, e, emisija CO2, to je vrijednost. Znamo kako je usporedbe između toga i drugih relevantnih kategorija. U svakom slučaju razgovaramo ovdje o budućnosti i trebaju nam sintetska e, goriva, primjerice ugljik je tu dobar izvor, tu možemo dakle imati i obnovljivu energiju i ne smijemo to odbiti samo zato što je skuplje. Pitanje je dakle što je povoljnije po okoliš. Hvala gospođa Haldemose, sada imate minut i pol, izvolite. Hvala. Ukoliko želimo zaštiti okoliš ovdje u Europskoj uniji i ukoliko želimo stvariti ciljevi Pariškog sporazuma iz 2015. i ukoliko želimo gospodarstvo, niskouglično gospodarstvo, onda i sektor transporta mora dati svoj doprinos stvarenju tih ciljeva. Iz tog razloga je ovaj zakonodavni tekst važan korak u tom smjeru. Mi ovdje zahtijevamo da naši automobili budu eh, imaju manje emisije CO2 i zato sam zahvalna Mirjam Dali što je omogućila ovaj tekst e, i izvela ga na put sve do glasanja u ovom domu. Taj put je bio e, težak. No, želim joj zahvaliti na tome, ali želim reći isto tako da je šteta što nismo bili ambiciozni i mi smo rado da imamo 45% smanjenja emisija, imamo 37,5%. To jednostavno nije dovoljno, nije dosta. Mladi ljudi stoje pred parlamentom i zahtijevaju od nas da, bude, da se više skrbimo e, o okolišu. Mi bismo to rado, ali nismo stvarili taj cilj. nije ovaj dom koji treba kriviti za tako što već vijeće. I svi trebamo imati na umu da sektor transporta mora dati svoj doprinos e, u ostvarenju klimatskih ciljeva, jer u suprotnom to nećemo moći napraviti. No, eto, imajući sve to na umu, ja ću podržati ovo zakon ovaj zakonodavni tekst jer je korak u pravom smjeru i moramo se postariti da i paziti, pomno paziti što radi vijeće jer se moramo postarati i za to da e, vijeće ispuni preuzete obveze, a i komisija. Hvala. Sada gospodin Gampus ima riječ. E, hvala. Predsjedavajući povjereniče. Najprije želim čestitati izvjestiteljici gospođi Dali i izvjestiteljima u sjeni, gospodin Gizekeu na ogromnom radu. Sporazum s vijećem ključan je korak naprijed kako bi se ostvarili ciljevi dekarbonizacije i jamstva za pravednu tranziciju, jamstvo tehnološke neutralnosti koje mora biti očuvano koje moramo imati na umu. Dakle, sutra glasamo o tome i imat ćemo još jednu dodatnu mjeru mimo brojnih koje smo usvojili u ovom parlamentu u kojima se borimo za klimatske promjene, odnosno protiv njih. E, Junkerova komisija i povjerenika Kalnijete puno su toga napravili. Europska unija bit će prvak u tom poslu i europljani E, moraju biti svjesni toga. Ovo se ne smije odgoditi, ovo je bitka koju ne smijemo izgubiti. Još jednom hvala predsjedavajući i komisiji i povjereniče Hvala sada gospodin Zorinju. imate riječ na jedan minut. Sada slušam argumente jednih i drugih. Da, jasno je da će nam trebati održiva tranzicija za nove osobne aute i poslovne objekte, aute morat ćemo imati vozila sa nultim emisijama. Naravno, uzmeju se u obzir stvarne okolnosti. To nas nam sve može pomoći da se izbjegnu prijevare poput one koje je ustanovila e, ustanovilo parlamentarno istražno povjerenstvo u kojem, čijem sam bio sastavu. Pozdravljam e, Radmir Jamdali i cijelog njenog tima na ovom prijedlogu koji je jako ravnotežen. Ovdje se radi i o zakonodavnom okviru koji će omogućiti očuvanje interesa radnika i poreznih obveznika. Moramo dakle provesti ovaj zakonodavni tekst i biti u stanju jednostavno držati pod nadzorom sve to kako bismo mogli napredovati na pitanju modernosti, moderniteta. Hvala. Gospođo Šmit. Hvala kolege, pogledajmo malo stvari. Jasnije, dakle 3% godišnjih emisija uzrokuju ljudi na svijetu, a 9,1% emisija dolazi iz Europske unije. Dakle, skoro 30% tih uzrokuje sektor transporta, a 72% tih 30% je cestovni prijevoz, a 16% od toga su auti, a njima se bavimo u ovom zakonodavnom tekstu. Stoga, moguća ušteda je 0,013%. Dakle, mi e, namećemo obvezu e, da se e, uvode obvezni dakle, električni automobili, ali nanosimo štetu našoj automobilskoj industriji. Dakle, Ovdje smatra da su električni automobili zeleni, iako ih, pokreće, iako ih se pokreće koristeći lignit. No, to je apsurdno. Bilo bolje da se ne bavimo ovim, jer to bi bilo bolje i za naš poslovni sektor i za sve, i za okoliš. Sada gospodin Blanko Lopez, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Svako novo izvješće koje izađe pokazuje nam i ocrtava lijepo stvarnost koja ukazuje na potrebu da se uhvatimo u koštac s odličnošću s najvećim izazovom s kojim se suočava čovečanstvo. To su borbe protiv klimatskih promjena. Transportni sektor u emisiji sačinjava jednu četvrtinu ukupnih emisija. Dekarbonizacija transportnog sektora iz tog je razloga za nas obveza, a ne samo mogućnost. To uredba koju ćemo upravo usvojiti vodi nas putem ostvarenja ovih ciljeva dekarbonizacije koji inako ne možemo zabići. Suočavamo se s velikim izazovima